Do 16. te ispravke će se e, odobriti. Ako e, se prije 24 sata ne e, izrazi prosvjed protiv toga. Gospodin Aleksandar Mirski je dao zahtjev za zaštitu svog parlamentarnog imuniteta. Mi smo to poslali